A sada idemo na glasovanje. Naravno, samo trebamo prvo malo e, pripremiti prostoriju. Prvo ćemo e, nešto, prvo ćemo glasovati o e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Za Palestina. Protiv. Pozdravljamo to. Još ćemo jednom provjeriti. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, izvješće Ferreira sada. To ćemo glasati poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Još jedan izvještaj, je Ferrera, e, također poimenično otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Fandalin o e, sporazum glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Još, jedan, još jedno izvješće je Van Dalen. Radi se o sporazumu sa Kap Verdeom, opet e, ribarstvo. Sada ćemo prvo glasovati poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I točka, četiri, e, to sad rješava taj problem i sada e, poimenično glasujemo o cijeloj rezoluciji, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada prelazimo na izvješće Serao Santes. Radi se o ribarskom sporazumu s Madagaskarom. E, poimenično glasovanje otvaram. Pa ne možete to biti brže od mene, niti ja mogu biti brže od tehnologije. Otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada dolazimo do izvješća Stalba Bidegain o protokolu kojim se izmjenjuje sporazum iz Marakeša o VTO-u. Izvjestiteljica tražila dvije minute, e, odnosno gospodin e, Salba Bidegain tražio dvije minute vezano za oba ova izvješća. brevemente presidente solo samo trideset sekundi da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni za njihov rad na ovom važnom izvješću a koji će nadam se doprinijeti e, promicanju međunarodne trgovine osobito u državama u razvoju i vjerujem da postoji jedinstvenost u stajalištu e, o državama porijekla. Nama to sad treba, treba nam promicanje gospodarskog razvoja. Hvala lijepa kolegama. Hvala gospodine Salba Videgain. Glasuje se poimenično prvom. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na drugo izvješće. Praktički isti naslov, znači radi se o sporazumu iz Marakeša o olakšavanju trgovine. Imamo cijeli niz amandmana, 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 13 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 3 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani. Možda bismo to trebali provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani,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 Autorizacija za Belgiju, Poljsku i Austriju za ratifikaciju ili pristupanje Budimpeštanskoj konvenciji. Zatvaram. Usvaja se. I sad smo došli na Keller, e, izvješće Keller. E, određen je broj amandmana koje ćemo u blokovima uzeti. 27. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 47. Imamo e, amandman e, izvjestitelja. Gospođa Keller. Hvala lijepa. Ovo je amandman kolege koji, o kojem su se e, izvjestitelji u sjeni suglasili. Čuli smo e, jutros novi prijedlog Junkera e, i mislim da je ovom bilo malo teže iščitati, ali mi smatramo da daljnja relokacija 120 tražitelja iz Italije, Grčke i Mađarske prvo treba ići na komisiju i da onda ćete dobiti to sročeno na svojim jezicima neću sad čitati liste vrlo komplicirane. Ima li primjerki? Preko 40. Znači da moramo glasovati za originalnu verziju 47 za protiv. Moram to provjeriti. 47 u originalnoj verziji za glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 29.4. 44 u dva dijela pojedinačno poimenično. Am alle Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 34 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 32 Provjeriti 48, dobro, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 42, poimenično, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 43, poimenično, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Tri. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Četiri. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Pet u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru drugog dijela? Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Šest. Poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Sedam. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 45. 9. 45 se ne razmatra. 9 Jesu li svi glasovali? Usvaja se. 46 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 46 provjeravamo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. 13. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. I sad imamo poimenična glasovanja u seriju takvih. 14. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 15. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 16. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 18. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 19. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 22. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Amandman 23. Glasovanje. Jesu li svi? Zatvaram. Usvaja se. Sad ćemo glasovati o prijedlogu komisije za protiv suzdržani usvaja se. O legislativnoj rezoluciji otvaramo glasovanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Sad imamo Vestval izvješće. Stavak 20. originalnog teksta. Poimenično tko je za? Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 26 u dva dijela, originalni tekst, prvi dio, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. A sad e, rezolucija ukupno, poimenično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram usvaja se. Čime smo došli do dojče izvješća e, o promicanju e, teritorijalne i socijalne kohezije u EU e, u dva dijela. Otvaram poimenično, jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 22 originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 poimenično otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram Usvaja se 27 u dva dijela, poimenično, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se dio drugi, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 28 u dva dijela poimenično za svaki, otvaram za prvi. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 29. U dva dijela, isto poimenično. Prvi dio, otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Odvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. 30 u dva dijela, poimenično svaki. Prvi otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Treći dio. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 45 poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 64 u dva dijela. Otvaram prvi. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Osvaja se. Imamo članak 66 šest dva dijela. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Drugi dio. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zaključeno. Zatim rezolucija u cijelosti, kao što je kazano po imence, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. I prelazimo na izvješće Van de Kamp. Oprostite, zapravo jesam se prebacio. Dakle, idemo na izvješće Kukan i to je dakle, ciljeve Europe o aktivno starenje i solidarno. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržava se, usvoja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržano, usvoja se. Članak 17 u tri dijela. Prvi dio. Ko je za? Neko je protiv? Ko se suzdržava? Usvojeno. Drugi dio. Pro, za? Protiv? Suzdržano, usvaja se. Treći dio. Za? Drugi dio se želite provjeriti, želite provjeriti. Dobro, glasanje je otvoreno za drugi dio da provjerimo. Jesu li svi glasali? Usvaja se. Treći dio, ko je za, ko je protiv? Suzdržano usvaja se. Članak 18 od dva dijela, ko prvi dio ko je za, protiv, suzdržano usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Članak 28 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Zatim dva dijela, prvi dio sljedećeg za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Zatim članak 9 u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Treći dio za, protiv, Suzdržano? Pretpostavljam da je usvojena, ali ćemo provjeriti elektronskim glasanjem koje je otvoreno. Izvolite. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim rezolucija u cijelosti i to po imence glasovanje otvoreno. Jesu svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo sad na izvješće Van de Kamp i riječ je o bijeloj knjizi prometa za 2011. još. Prvo članak 3. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržano usvaja se. Članak 4. Prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Članak 8. Po imence glasamo otvoreno glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Članak 9. Po imence glasujemo. Otvara se glasanje. Jesu svi glasali? Zaključeno glasanje. Usvaja se. Članak 10 od dva dijela. Prvi dio ko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 11. Poimenično glasanje otvara se. Jesu li svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Članak 13 u dva dijela. Tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio. Pro za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 16 po glasujemo. Izvolite. Otvoreno. Jesu svi glasali? Zaključeno je glasanje. Usvaja se. Članak 18 od dva dijela. Prvi dio ko je za, ko je protiv. Suzdržano usvaja se. Drugi dio imence glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Zaključeno je glasanje. Usvaja se članak 19 dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv. Suzdržano usvaja se tko je drugi dio tko je za, protiv suzdržano usvaja se članak 20 u dva dijela prvi dio tko je za protiv suzdržano usvaja se drugi dio za protiv suzdržano usvaja se članak 26 poimenično glasanje glasanje je otvoreno jesu svi glasali glasanje je zaključeno usvaja se Članak 29, se glasujemo. Otvoreno je glasanje. Jesu svi gotovi? Glasovali? Zaključeno glasanje. Usvaja se. Članak 34, deveta po imence se glasuje, izvolite. Jesu svi gotovi? Glasovanje je zaključeno. Usvaja se. Članak 34, 12 ali ne od dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Drugi dio po imenice glasujemo o tome. Izvolite glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Članak 39. tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 41 od dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, uz, suzdržani usvaja se. Članak 43 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Članak 54 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Članak 60 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Članak 63, treća ili tko je za, tko je protiv, suzdržano usvaja se. 63. članak e, alineja pet, u dva dijela prvi dio za protiv suzdržano usvaja se drugi dio poimenče glasujemo izvolite jesu svi glasali zaključeno glasanje usvaja se 63. E, osma alineja. imence se glasuje, izvolite. Jesu svi gotovi? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. E, članak 63. deveta alineja u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično glasujemo, izvolite. Svi su glasani? zaključeno glasanje, usvaja se. Članak 63.10. ali ne, poimenično glasanje otvoreno, izvolite. Svi gotovi? Zaključeno glasanje. Usvaja se. Članak 63, ali ne 12. Poimenično glasanje otvoreno. Jesu svi glasali? Glasanje je zaključeno. Odbija se. Članak 64. Članak 64, alineja 5. Tko je za? Pet alineja, ponavljam. Tko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Sedma alineja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano usvaja se. ali alineja za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Još uvijek smo na 64. 12. 12 alineja u dva dijela za. Protiv? Suzdržano usvaja se. Drugi dio za. Protiv? Suzdržano usvaja se. 15. alineja za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 16. Za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Sada članak 65. Prva alineja za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Peta. Za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Šesta. U pojmenice glasamo. Izvolite. Jesu svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Prelazimo na 12. ali ne u prva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio poimenično glasanje, izvolite. Svi su glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Članak 66. osma linija za, protiv, Protiv? Onda molim još jedan put jasnije. Ko je za? Ko je protiv? Vjerojatno je odbijeno, ali ćemo provjeriti. Dakle, glasanje elektronsko je otvoreno. Jesu svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Članak 66, deveta ali ne od dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržano usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Uvodna izjava G u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržano prihvaća se. Dakle, rezolucija u cijelosti kakva je sad dopunjena i izmijenjena u poimeničnom glasanju. Izvolite. Jesu svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sad prelazimo na izvješće kolegice Fosenberg, a to je znanstvena i sveučilišna karijera žena. Članak 22. Originalnom tekstu poimenično se glasa izvolite. Izvješće Bosenberg Poimenično se glasa. Članku 22. Svi su glasali. zatvara se, dakle zaključeno je. Usvojenje. Zatim 25. poimenično glasanje. Otvara se glasanje. Jesu svi gotovi? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 35 dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Jesu svi glasali? Glasovanje je zaključeno. Usvaja se. 42 poimenično se glasa, glasanje je otvoreno. Svi su glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Članak 48 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio imamo poimenično glasanje, otvoreno. Jeste svi gotovi? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Uvodna izjava R, poimenično se glasuje, izvolite. Jeste gotovi? Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti sa svim amandmanima po, imeničnom glasovanju. Izvolite, otvorena. Jeste svi gotovi, se Zaključujemo glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Rodriguez u vezi osnaživanja pozicije djevojčica u EU uniji kroz obrazovanje. Mi smo dobili od DNF-a jedan alternativni zahtjev za amandmanima, je to broj jedan amandman, ko je za, protiv, suzdržano odbija se. Zatim imamo članak 5 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržano odbija se. Zatim članak 5 u dva dijela. Dobro, onda ćemo još jedan puta drugi dio članka prvog provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Svi su dali glasove. Zatvaramo glasanje. Odbija se. Članak 5 od dva dijela, prvi dio koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 10. Dobro, opet ćemo provjeriti drugi dio članka 5. Glasujemo elektronski, izvolite. Svi su glasali. Zaključuje se glasanje. Usvaja se. Članak 10. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Članak 13 od dva dijela. Prvi dio imence Glasanje je otvoreno. Jesu svi glasali? Glasanje je zatvoreno usvaja se. Drugi dio koji je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 21 koji je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 25 koji je za, protiv, suzdržano, usvaja se. Članak 27 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržano odbija se. Članak 28 poimenično glasujemo. Otvara se glasanje. Su svi dali svoje glasove? Zaključeno glasanje glasanje. Usvaja se. Članak 26, 9, 29 od tri dijela, svaki put poimenično otvara se glasanje. Svi ste glasali? bilo bi jako lijepo kad bi nam i kolege iz, e, od Pučana, iz Pučana, kluba Pučana dali znak, dobro. Onda je zatvara se glasanje, to je usvojeno. Drugi dio, glasanje je otvoreno. Svi su glasali? Zatvara se glasanje. Usvaja se treći dio. Glasanja se otvore. Svi ste dali glasove. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Članak 30 e, poimenično glasujemo. Otvara se glasanje. Svi ste glasali. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Članak 31 u dva dijela. Prvi tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv? suzdržano Usvaja se. Članak 40 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Članak 41 prvi od dva dijela. Prvi dio koji je za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv? Suzdržano? Usvaja se. Drug, treći dio za. Protiv? Suzdržano? Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano odbija se. Treći dio, za. Mislim da ćemo, traži se provjera glasanja o dijelu 2, otvara se glasanje. Jeste svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržano usvaja se. Članak 49 od tri dijela, prvi dio za, protiv, Suzdržano usvaja se drugi dio za. Protiv. Suzdržano usvaja se treći dio za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Članak 50 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Protiv. suzdržano u usvaja se. Zatim amandman na članak 53 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Drugi dio za. Protiv Suzdržano usvaja se. Uvodna izjava G u dva dijela. Prvi dio za, protiv. Suzdržano usvaja se. Drugi dio za, protiv. Suzdržano odbija se. Uvodna izjava R u dva dijela. Tražite, dakle, se uvodna izjava G, drugi dio provjeri, molim elektronsko glasanje otvoreno. Jeste svi dali glas? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim uvodna izjava C. Tko je za? Da. Oprostite, uvodna izjava R u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržano usvaja se. Uvodna izjava T za, protiv, suzdržano usvaja se. rezolucija u cijelosti, po imence se glasuje, otvoreno glasanje, izvolite. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Posljednje izvješće, Švab, Tea Švicarska za potpuno uspostavljanje unutarnjeg tržišta. Samo poimenično glasanje, molim držite e, kartice, dakle otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zaključujem glasanje. Usvojeno. E, svima želim dobar tek.